Hello everyone. Dobar dan svima. Pozivam vas na početak drugog panela. Zauzmite svoja mjesta. Nažalost, dosta kasnimo s rasporedom. Morat ćemo uskoro pozdraviti predsjednika Tajanina koji bi u 16 sati i 45 minuta trebao održati svoje izlaganje. U međuvremenu da se predstavim. Ja sam Adina Joana Valean, predsjedateljica odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Zadovoljstvo mi je predsjedati ovim panelom. Tu su predstavnici Europske komisije, zastupnici i zastupnice te stručnjaci. Naslov našeg panela je Zdravi i čisti oceani i mora. Uvodne napomene ću održati ja, a zatim ćemo imati osobu iz glavne uprave za istraživanje inovacije, Žana Rik Pake. Zatim će govoriti Žana Drake, zamjenica glavne, e, glavnog direktora e, za okoliš u glavnoj upravi za okoliš. Želim sada iskoristiti prigodu kako bih zahvalila zastupnicima i zastupnicama u ovom parlamentu što su doprinijeli održivosti mora i oceana. Zahvaljujem i svim važnim dionicima, a nažalost nećemo imati mnogo vremena na raspolaganju za pravi dijalog. Sada nekoliko riječi u svojstvu predsjedateljice. Svi mi znamo da oceani čine 70% površine zemlje i da morski prostor čini više od 50% teritorija EU-a. Iz mora dobivamo hranu, energiju, lijekove i slično, ali to je samo pola priče jer oceani reguliraju klimu, pružaju nam pola kisika i smanjuju emisije ugljika. Ono što nam oceani nude ključno je za preživljavanje ljudske vrste. Aktivnosti ljudi negativno utječu na ekosustave u oceanima i morima te dovode do acidifikacije, prekomjernog izlovljavanja, onečišćenja pomorskog otpada, uništavanja staništa i životinskih i biljnih vrsta. Zbog svega ovog radi se na velikom broju normi, standarda i dokumenata. Mi u odboru za okoliš neprestano radimo na tome da se podigne razina ambicija Kolege i kolegice koji će nakon mene uzeti riječ govorit će o tome što je parlament učinio kako bi se poboljšali propisi i poboljšao status oceana i mora. Međutim, propisi su tek prvi ključni korak. Što se tiče općeg zakonodavstva, e, okvirna direktiva EU-a stupila je na snagu prije 11 godina i postavila si za cilj osiguravanje dobrog okolišnog statusa svih morskih voda do 2020. godine. Na razini Ujedinjenih naroda održivi cilj broj 14 je održivo korištenje resursa oceana i mora i održivi razvoj, što je nešto što je postavljeno za cilj održivog razvoja do 2030. godine. Kako bismo to i postigli, moramo biti svjesni da vremena nema puno. Prošle godine u izvješću Europske komisije o programima i mjerama država članica prema okvirnoj direktivi izvlači sljedeći zaključak. Države članice su učinile mnogo kako bi izradile svoje programe mjera. Ipak procjena pokazuje i sljedeće. Nije sve pokriveno dostatno i nemaju sve države članice sve mjere. Postoje različite razine ambicija po državama članicama, a postizanje dobrog ekološkog statusa za svih 11 opisnika iz direktive ipak ostaje prilično upitnim. Što se tiče stanja mora u Europi 2017. godine, možemo reći da postoji cijeli niz propisa koji su rezultirali pozitivnim pomacima. Međutim, pritisci na mora i oceane su sve veći i veći. U strategiji za bio raznolikost, možemo vidjeti da iako se postiže napredak na brojnim područjima, još mnogo toga preostaje za učiniti. Europska unija čini sve kako bi doprinjela održivom cilju broj 14 i zaštitila zaštićena pomorska područja u europskim morima. Što se tiče pomorskog otpada, prvi opisnik je sastavljen 1988. godine. Od tada je plastično onečišćenje mora zauzelo takve um, razmjere da ćemo imati uskoro 2050. godine konkretno više plastike nego ribe u morima. EU ima cijeli niz e, instrumenata, tu su propisi, e, uredbe, e, lučki objekti i tako dalje kako bi se stanje popravilo. Odbor i parlament su predani tome da se stanje postavi, e, pro, e, popravi, a imamo i ciljeve za reciklažu ambalaže. I odnedavno imamo direktivu o plastici za jednokratnu uporabu. Ona je donesena prošle godine i sada imamo stroža pravila za takvu vrstu plastičnih proizvoda, čime možemo e, smanjiti količinu plastika po plažama u Europi. Što se tiče jednokratne plastike, za nju postoje alternativna rješenja. Uz to uvešćemo konkretne mjere kako bi se smanjilo korištenje drugih vrsta plastičnih proizvoda za koje još uvijek nemamo alternativna rješenja. Dakle, vrlo je jasno da oceani zaslužuju bolju njegu, bolje upravljanje, a to možemo postići samo snažnom međunarodnom suradnjom. Mi u potpunosti podržavamo međunarodne pravno obvezujuće instrumente za zaštitu pomorske bioraznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije, kao što je to putem konvencije UNCLOS. To je sve obveza koju treba preuzeti na svim razinama, od UN-a do pojedinačnog potrošača. Eto, to bi bile moje uvodne napomene, a sada mi je zadovoljstvo dati riječ gospodinu Pakeu koji e, nam dolazi kao glavni direktor opće uprave za istraživanje inovacije. Gospodine Pake, izvolite. Hvala. E, hvala vam na pozivu da poslije podne govorim o ovom skupu. Povjerenike smo već čuli, a ja ću reći nekoliko riječi o istraživanju oceana i morskog otpada. Reći ćemo nešto o budućnosti i o sljedećem okvirnom programu Obzor Europa. Kao što smo ranije danas već čuli, a to ćete čuti i od gospođe Valean i od ostalih panelista, naši se oceani stuboko mijenjaju u svim aspektima. Mijenjaju i vrijeme koje se danas sve češće pojavljuje u ekstremnom obliku, u obliku oluja, nepredvidivih događanja i tako dalje. Ako danas pogledamo i stanje u Mozambiku, vidimo da su vremenske prilike ekstremne i da tako nešto još nismo vidjeli. Vrijeme i oceani se očito mijenjaju. Što se tiče kisika u oceanima, oceani stvaraju kisik koji dišemo, no i to se mijenja. Oceani upravljaju i na e, utječu i na prehrambeni lanac. Jednako tako e, ublažavaju posljedice e, ugljika. Međutim, imamo acidifikaciju, imamo topljenje leda i imamo novu stvarnost za koju osmišljavamo mjere ublažavanja, ali tek ih trebamo poduzeti. 2016. godine smo imali 20 cm višu prosječnu razinu mora nego prije 100 godina, a očekujemo novih 60 cm do kraja stoljeća. Danas e, oceani čine najbogatiji izvor bioraznolikosti, no i to se mijenja. Oceani kao genom ovog planeta se mijenjaju i sve čemu svjedočimo to jasno pokazuje. Zbog toga sada treba krenuti s inovacijama. Imamo plavu bioekonomiju u procvatu, radimo na energetici, materijalima, na području poljoprivrede i bioproizvoda, što će sve doprinijeti ciljevima kružnog gospodarstva. No, budući da se oceani tako snažno mijenjaju, a pritom su vrlo važni za sudbinu čovječanstva, postavljamo si pitanje znamo li dovoljno i razumijemo li dovoljno o oceanima i morima. Naša dosadašnja rasprava jasno pokazuje da to ipak nije slučaj budući da očekujemo još gore promjene do 2030. godine. Ovo je posljednja prilika čovječanstvu da nešto učini. Paradoks u kojem se nalazimo je to da poznajemo i svemir i solarni sustav mnogo bolje od morskog dna te ga trebamo kartografski opisati. Mnogo toga se čini, ali mnogo toga još i treba učiniti. Zbog toga u obzoru Europa postavljamo oceane kao strateško područje za rad EU-a i očuvanje prirodnih resursa, što nećemo činiti u izolaciji, jer to programom niti ne bismo mogli, već želimo ostvariti ključan doprinos putem svog programa. Već smo danas čuli da će europske institucije raditi na projektima istraživanja. Jedan od tih projekata bit će vezan uz oceane i dubokomorsku razinu. To je nešto što je sada prekretnica. U centar interesa bit će stavljeni oceani. S time će građani biti upoznati, o tome će se raspravljati, a nadamo se da će Europa definirati i to na koji način Europa, njeni građani i svi važni dionici žele raditi na oceanu. Dakle, misija je nešto što će postaviti e, jasne ciljeve i rokove za provedbu kako bismo bili sigurni da se sve zaista postigne. Nakon rješavanja prvih koraka misija će se preusmjeriti na istraživanja i nećemo se više oslanjati samo na program za istraživanja obzora Europa, već ćemo se e, pokušati povezati putem nacionalnih programa i privatnih e, istraživačih centara te poslovnog sektora. Želimo da se uključe svi akteri. Te misije i projekti mogu imati još svrsishodnije rezultate ako ih povežemo sa onime o čemu je gospođa Valean govorila, a to su politike za oceane. Istraživanjem se ne mijenja stanje na terenu, mijenja se putem politika a one se temelje na saznanjima istraživanja i rješenjima koja promiču različita rješenja do kojih e, dolaze projekti. Dakle, ta politika je ono što je najvažnije u misijama i to bi trebalo biti nešto na temelju čega ćemo riješiti izazove s kojima se oceani suočavaju. Dakle, krećemo sa obzorom Europa. Kao što je Carlos rekao, nadamo se da ćemo završiti sa planom u sljedećih nekoliko sati, a onda će se povezati svi dionici na razini Europe udružit će se razgovarati o prioritetima za obzor Europa u sljedećih nekoliko godina, a onda kad 2021. krenemo s radom, možemo krenuti s provedbom. Europa jest pomorski kontinent i ima 68 tisuća kilometara e, obale, tri puta više od Rusije, dva puta više od SAD-a. Prema tome, naša je budućnost vezana uz Europsku uniju oceana i mora. Nadamo se da ćemo imati ambicioznije javne politike kako bi oceani ostali središnjim dijelom našeg okoliša. Hvala. Okay, okay, understood. Um, okay, Hvala lijepa, gospodine Dake. Sada mi je zadovoljstvo dati riječ gospođi Drake Hvala lijepa gospođo Valijan, zahvaljujem na ovoj prilici. Naša planeta je pokrivena u, najviše morskom vodom. Stoga je e, more neophodno za život na zemlji. To su mnogi govornici rekli. I upravo je to ponovio i Jean-Éric. Danas smo e, ovdje da sagledamo situaciju što mi kao Evropska unija doprinosimo morima i što moramo učiniti za očuvanje mora. Mm, morska hrana e, je velik dio ljudske aktivnosti, daje nam resurse, e, hranu koju trebamo svakog dana. Ljudske aktivnosti, ribarstvo, brodarstvo, poljoprivreda, energetika i tako dalje vrše pritisak na morski život, na habitete i ugrožavaju primordijalnu funkciju, to jest održavanje života na našoj planeti. Često se ponosimo našim ambicioznim okvirom. On jeste ambiciozan, holističan je, zaštićuje, ali mora biti i primjenjiv. Environmental, fisheries, naši okolišni propisi e, moraju se pretočiti u strateški pristup kako bismo zaštitili e, e, more. To još nije savršeno, ali zahvaljujući tome države članice sve više napreduju u postizavanju ovih ciljeva. Postaju strateški u postizanju tih ciljeva. Države članice moraju e, postići dobar okolišni status, što znači čiste i, čista i zdrava mora do 2050. Kad e, pogledate e, što se događa u državama članicama, vidimo da se mora više učiniti. Status quo nije dobar u, u bilo kojoj državi to isto tako održava globalnu sliku oceana pod e, ogromnim pritiskom. To, e, to je naravno problem provedbe. To je komisija istakla u nizu izvještaja. Ali to uzrok toga su i drugi faktori. A drugi faktori su, na primjer, e, to da trebamo bolje upravljanje Evropske unije kako bismo postigli e, nešto na terenu. Dati ću primjer plastike za jednokratnu upotrebu. E, već je netko govorio o upravljanju. To moramo uzeti u, u obzir, ali o tome neću govoriti. Regionalna suradnja je naravno ključna kad govorimo o morima kad govorimo o zagađenju ili gubitku bioraznolikosti. Mi e, smo e, oni koji su počinili invaziju na mora, uništili habitate. Ali moramo zaštititi mora i vrste, moramo obnoviti e, riblje stokove, moramo zaštititi one vrste koje su ugrožene. Svakako je zato dobro da proglasimo zaštićena morska područja. Zahvaljujući europskim propisima sada imamo 11% naših mora koje su pokrivena ovim e, zaštićenim područjima, a u usporedi toga na svijetu ih ima 7%. Moramo imati planove upravljanja kako bismo e, postigli i ekološke i ekonomske koristi. Morski otpad je e, jedan od najboljih primjera naše neučinkovitosti. Mi zagađujemo naše obale umjesto da ih uključujemo u naše gospodarstvo. Politika za e, zaštitu morskog i obalnog okolišta je solidna e, osnova za borbu e, protiv zagađenja plastikom mora. Moramo više činiti. Moramo imati inicijative koje će e, osigurati kvalitetno recikliranje plastike. Tu imamo zakonodavstvo o jednokratnoj upotrebi, zabrani zagađenja plaža, Moramo se baviti svom mikroplastikom, poboljšati e, pravila o prihvatnim uređajima u lukama. E, mnogi su govornici to spominjali, ali imamo i praznina u našem znanju o ribarstvu, o otpadu, buki u moru, e, morskom dnu, ali i o inovacijama ne znamo dovoljno. Eh, akvakultura također mora biti bolje proučena i zaštićena. Eh, ohrabrujuće jeste da je toliko već napravljeno za mora i oceane, ali moramo biti svjesni da se mnogo toga još mora učiniti. Mi moramo eh, osvješćivati ljude i o koristima i opasnostima. Moramo zajedno gledati kako zaštititi oceane, kako bismo ih sačuvali i mogli zajedno iskorištavati. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa, a sada mi je zadovoljstvo e, da pozovem e, predsjednika parlamenta, gospodina Tajanija, da nam se obrati. Evo, Moramo se malo pomaknuti sa ovih stolica, vratit ćemo se. Dobar dan svima. Dobrodošli svi u vijećnicu Europskog parlamenta. Kao prvo, hvala Žezine Meissner, posebna izaslanica našeg parlamenta, dakle i moja osobna izaslanica za pomorska i morska pitanja. Pozdravljam isto tako povjerenicu Vela, Marović, e, predstavnika Europske e, banke, gospodina Kadeka iz odbora PEH, Valeana e, odbora Envi, Henkela iz odbora ITRE. Veliko mi je zadovoljstvo u vječnici Europskog parlamenta pozdravite više od tisuću građana, istraživača, znanstvenika, zakonodavaca te predstavnika civilnog društva i udruga. Od početka moga mandata organizirali smo 11 konferencija na visokoj razini koje su se bavile kulturnom bašinom, Afrikom i migracijom, sve do digitalne ere i čiste energije. Uključili smo građane, uključili smo poduzeća, radnike, udruge, institucije, istraživačke institute koji se bave ključnim temama za Europu i naše građane. Danas smo, smo se željeli posvetiti temi od najveće važnosti, a to je budućnost naših e, oceana. To je nešto što smo jako željeli i posebice je na tome inzistirala moja specijalna izaslanica koja se doista e, posvetila ovom, ovoj organizaciji i inzistirala govoreći moramo, moramo, moramo to učiniti prije europskih izbora. Ovo je prevažno i moramo na tomo inzistirati. Dakle, riječ je o borbi protiv klimatskih e, e, promjena i svega toga kako bismo garantirali budućnost našeg planeta moramo odgovorno upravljati i brzo djelovati. Primat Unije u politikama zaštite okoliša mora biti primjer svim globalnim akterima. Želimo razviti značajne sinergije između industrije i okoliša, udružujući društvenu odgovornost, inovaciju, rad i održivi razvoj. Prošlo smo tjedna u Strasburu izglasali važnu rezoluciju o klimi koja pozdravlja komunikaciju komisije pod nazivom Čisti planete za sve. Želimo napredno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo, podržavamo dekarbonizaciju, čije cilj je postići nultu stopu emisija stakleničkih plinova do 2050 pozivamo države članice da se angažiraju u postizanju tog cilja. Međutim, prepoznajemo i velike rizike koje donose klimatske promjene. Prema podacima Europske agencije za okoliš između 2010. i 2016. prosječni godišnji gubici Unije nastali zbog ekstremnih meteoroloških i klimatskih fenomena iznosile su oko 12,8 milijardi eura. Ne donesu li se nove mjere, a emisije ostanu visoke, godišnji troškovi Unije zbog poplova moglo bi dosegnuti tisući, tisuću milijardi eura do 2100. godine. Agencija osim toga smatra da će do 2030. godine 50 naseljenih područja Unija biti suočeni s nedostatkom vode. Zbog toga tražimo fond za pravednu energetsku tranziciju i uključivanje ekoloških tema u sve politike Unije, uključujući i onu trgovinski. Svi trgovinski sporazumi koje Unija potpisuje moraju biti posve usklađeni s Pariškim sporazumom kako bi poboljšali globalno djelovanje protiv klimatskih promjena i zajamčili ravnopravne uvjete našim poduzetnicima. Europski parlament smatra da se gospodarski napredak, globalna industrijska konkurentnost i klimatska politika uzajamno ojačavaju. Moramo više ulagati u industrijske inovacije, e, digitalne tehnologije, čiste tehnologije, u energetsku učinkovito, a sve kako bismo potaknuli rast, ojačali konkurentnost, promicali buduće kompetencije i stvorili milijune radnih mjesta ne možemo i dalje iskorištavati i onečišćavati oceane. Borili smo se da očuvanje i pametno iskorištavanje oceana uvrstimo u milenijske ciljeve UN-a. Među prvima smo prihvatili Pariški sporazum na UN-ovoj konferenciji u, o oceanima u lipnju prije dvije godine doprinijeli smo definiranju 19 ambicioznih ciljeva od smanjenja otpada u moru do reforme upravljanja oceanima. Mi radimo na usvajanju novih međunarodnih pravilnih instrumenata za morsku bioraznolikost i nezakoniti ribol. Želimo imati jedinstveni pravni okvir za sve djelatnosti koje se odnose na oceane. U oceanima je danas više od 150 milijuna tona plastike. Svake godine Tome se pridoda novih 8 milijuna tona. Nastavimo li ovim ritmom, 2050. u morima će biti više plastike nego riba. To je šteta ne samo za okoliš, nego i za ekonomiju, jer ugrožava turizam i ribarstveni sektor. 70% predmeta koji onečišćuju naša mora jesu od plastike za jednokratnu uporabu. I zbog toga je Europski parlament usvojio direktivu koja zabranjuje plastiku za jednokratnu uporabu do 2021. Prošle godine usvojili smo paket za kružno gospodarstvo koje mijenja način na koji proizvodimo. Dakle, potiče se recikliranje i ponovo uporabo komunalnog otpada i to je ključ održive budućnosti. Recikliranje jednog milijuna tona plastike je kao da sa cesta maknemo jedan milijun automobila. Na prošlom plenarnom zasjedanju u Strasburu usvojili smo direktivu koja više automatski ne naziva proizvođačem onog ribara koji na kopnu iznese otpad koji mu se zapleo u mreži. Na taj način želimo izbjeći dilemu treba li plastiku opet baciti u more ili preuzeti troškove zbrinjavanja. Dakle, imamo mjeru koja potiče brodove da zbrinjavaju otpad na kopnu i jamči postojanje prikladnih uređaja za prikupljanje otpada u lukama. Nadam se da će države članice što prije ovu direktivu prenijeti u nacionalna zakonodavstva s otprilike 5,4 milijuna radnika i dodanom vrijednošću od oko 500 milijardi eura, godišnje, plavo gospodarstvo je neobično važan sektor u Europi. Neki sektori pokazuju još prostora za rast. Danas 75% vanjske trgovine i 37% trgovine unutar Unije se odvija morskim putem. Nužno je stoga raditi na učinkovitijem pomorskom prijevozu. Novi proračun Unije za 2021. 2027. mora predvidjeti mjere koje bi podoprle ovaj cilj. Čista mora i obale moraju biti pokretač europskog gospodarstva. Oni su jedinstven ekonomski, komercijalni i turistički resurs. Jedinstven na svijetu. Što se tiče ribarstvene industrije, ona opskrbljuje europske potrošače sa oko 6,5 milijuna tona ribe godišnje i trenutno zapošljava oko 350 tisuća europljana. Moramo i dalje podupirati ribarstveni sektor i to Europskim fondom za pomorstvo i ribolov. A želimo ujedno zadržati i vodstvo u održivom ribolovu. Zato smo tijekom ovog parlamentarnog saziva radili na uredbi o prikupljanju podataka i uredbi o vanjskoj floti. I za kraj. Mnoga su europska otkrića bila odlučujuća za zaštitu planeta. Recimo, biorazgradiva plastika, materijali koji se mogu reciklirati i tehnologije za smanjenje emisija. Programom Kopernik dobili smo nužne podatke za bolje razumijevanje našeg planeta i za bolje upravljanje okolišem u kojem živimo. Eto, to je svemirska politika koja nam omogućuje da obranimo našu prirodnu, prirodnu baštinu. Usluge Kopernika važan su resurs za upravljanje urbanim područjem, održivim razvojem i zaštitom prirode, regionalnim planiranjem, poljoprivredom, ribolovom, zdravljem, civilnom zaštitom, infrastrukturom, prijevozom i turizmom. Iz tih razloga Europski parlament traži da se više ulaže u inovacije i istraživanje. U komisijnom prijedlogu postoji povećanje u paketu obzor 2020. To je obzor Europa. Međutim, mi želimo povećati ambicije. Dakle, mi tražimo dane povećanje koje se pridružuje povećanju koje predlaže komisije. Dakle, tražili smo 50% povećanje sredstava iz programa obzora do svote od 120 milijardi eura. Tražimo isto tako da barem 30% akcija predviđenih u sljedećem proračunu i 30% programa obzor ode na mjere za održivost kako bismo bolje iskoristili ekonomiju razmjera i dodanu europsku vrijednost, moramo imati zajedničke resurse na razini izazova s kojima se suočavamo. A države članice moraju tome dati svoj doprinos. Ne mogu se više skrivati i govoriti ma kriva je Europa. Dakle, država države članice moraju sudjelovati u utakmici. Zaštita okoliša, istraživanje industrija, sve je to međusobno povezano. Stalan dijalektični odnos između sveučilišta, istraživačkih centara, udruga i poduzeća ključ je za uspješnu vezu okoliša i inovativnog i konkurentnog gospodarstva. Mi želimo Europu koja je prijateljica oceana. Moramo nastaviti tim putem. Kako? Kroz ekološku diplomaciju, kao što smo učinili u prosincu u Katovicama na kopu 24, tako i konkretnim obvezama. Zato ste nam potrebni svi vi. To je izazov s kojim se moramo zajedno suočiti, koji moramo zajedno svladavati. Dakle, zahvaljujem u svoje ime, u ime ovog parlamenta, svima vama. A moja je zadeća da, da u vašem radu imate potpunu podršku ovog parlamenta. Hvala vam. <laughs> Okay, then. Thank you very much. Let's continue the second panel. Nastavimo sa drugim panelom. Sada ćemo čuti e, zamjenika direktora e, odbora NV, gospođu Drej. Nju smo joj čuli. Sljedeći govornici su članovi Europskog parlamenta koji se bave ovom temom. Počet ću sa gospodinom Markom Demesmekorom. Ali vas molim da se e, ograničite na tri minute. To je zahtjev e, organizacije ovog panela. Hvala. E, potrudit ću se. Dobar dan svima. Ja sam Mark Demesmaker, ja sam zastupnik za klub ECR. E, zadovoljstvo mi je da mogu s vama razmijeniti neka iskustva u, stečena u ovom sazivu. Bavim se kružnom ekonomijom e, kao e, i plastikom za jednokratnu upotrebu. Plastika je vrlo dragocjen materijal, ima mjesto u našem društvu, ali način na koji je proizvodimo i koristimo je nepriuštiv i neodrživ. E, Usto, e, sakupljanje plastike za recikliranje je ograničeno samo 5% vrijednosti e, ambalaže od plastike ostaje u našem gospodarstvu znači da se 95% baca upravljanje plastikom na održiv i odgovoran način u cijelom vrijednosnom lancu je važno to nas mora potaći na nove e, modele proizvodnje, na bolja rješenja, a to zahtjeva zajednička rješenja i angažiranje e, dion, dionika. Na sljedećoj plenarki u Strasboru ćemo imati šansu da zaista nešto učinimo. E, vidjet ćemo što će biti e, ishod trijaloga o e, jednokratnoj plastici za jednokratnu upotrebu. a i povjerenik Vela će o tome govoriti ovaj, ovo zakonodavstvo je e, od ključne važnosti za cirkularnu ekonomiju, ali je to važno isto za sprečavanje bacanja otpada u more. Europska unija u tome mora voditi. Otpad i plastika su e, vrlo e, opasni za budućnost naših mora. Moramo izbjeći da imamo više plastike u moru nego ribe u budućnosti. Paket se fokusira na najčešće plastične proizvode koji se nalaze na našim plažama. Parlament je zadovoljan da će e, da se zabraniti okso e, e, razgradive plastike. Problem s tom plastikom je da se ona raspada na mikroplastiku i koja je vrlo opasna i to je vrlo e, važan zadatak za parlament da to zabrani. Moramo smanjiti upotrebu plastične ambalaže, e, e, čaša i tako dalje za jednokratnu upotrebu. Moramo čistiti naše obole, moramo učiniti korake napred moramo i također e, prikupljati e, plastične boce. 90% e, je plan sakupljanja za sljedećih nekoliko godina, da se sakupi 90% te plastike. Usto parlament je uspio uvjeriti države članice da do 2030. E, se sve boce moraju sastojati od 30% e, reciklažnog materijala. E, filteri su također vrlo, sačinjavaju velik dio otpada i to jedan takav filter cigarete može zagaditi 500 litara vode. Proizvođači to, tih filtera će morati plaćati za prikupljanje tog otpada. To, to je ovaj, važan politički trenutak za nas. E, moramo transformirati naše društvo e, e, kretati se prema kružnoj ekonomiji. Moramo provedbi, provesti naše direktive i uredbi moramo ove e, pustinje pretvoriti u zlatna, e, zlatne rudnike. E, a plastičnu juhu moramo pretvoriti u plava polja. Gospodin Ricardo Serrao Santoš, član odbora za ribarstvo. E, gospodin Demes Makar mi je obećao da će se držati tri minute, ali je to daleko premašio. Molim da se držite ograničenja u vremenu. Hvala lijepa. Pred 20 godina e, portugalski romanopisac i e, pjesnik je počeo jedan festival riječima. Prevešću njegovo riječi ne možemo podijeliti mora. Govorit ću portugalski sada. Evo, pripremite se, metnite slušalice. Homo sapiens e, stalno napreduje. E, razvija se sve brže i on zadire u geologiju planeta. Desetljeća ubrzanog rasta industrijskog razvoja su doveli do, toga da smo e, premašili granice našeg planeta, da e, Mora i oceani su stabilizirajući momenti. Međutim, oni su od danas ugroženi. Isto vrijedi i za ribarstvo e, koje e, sve više osiromašuje more. Mm, e, od sve svih tih aktivnosti mora trpe tu e, imamo i druga djelovanja koja e, dovode do, do toga da imamo mrtve zone u oceanima e, naravno mnogo od toga su regionalni problemi međutim cijeli ovaj izazov je globalni izazov djelovanje ljudske aktivnosti na planet je nešto što nema granica bilo da se e, radi o teritorijalnim vodama ili e, otvorenom moru, moramo prikupljati e, znanstvena saznanja kako bismo upravljali morima. Imamo koordinirane programe ne samo da bolje razumijemo mora, već i da možemo bolje djelovati. To je vrlo ozbiljan izazov. I tu se e, imamo posla sa raznim zemljama, zemlje na raznim stupnjevima razvoja. I stoga moramo doći do novih postupaka. Stoga trebamo stalno pratiti razvoj događaja. Moramo također Eh, se fokusirati na obrazovanje. Moramo osigurati eh, novim naraštajima da mogu koristiti i živjeti na ovom planetu. To mora funkcionirati. Nemamo drugih vremenskih zona u koje možemo pobjeći. To je kriminalno djelovanje koje može dovesti do genocida na Pacifiku, a zatim i na cijelom planetu tu imamo e, mnogo etičkih faktora, pa se sada ljudi e, mobiliziraju za zaštitu oceana. Hvala lijepa. E, hvala što ste se držali određenog vremena. A sada Klaudija Monte, Monteiro de Aguiar, članica Trana. Hvala lijepa, pozdravljam sve i kolege i kolegice ovdje. Moram se ograničiti na tri minute, ali bih željela pozdraviti Gezinu Meissner i e, zahvaliti na sve onom što je učinila za mora u ovom sazivu i gospodinu Santošu bih htjela e, zahvaliti. Bez obzira na političke razlike među nama, e, mislim da svima nama ova agenda za mora i oceane e, svima leži na srcu. Oceani su u središtu ove agende. Mora su sada u međunarodnom fokusu mora su od globalne koristi. Znamo da moramo djelovati. E, pred nama su veliki izazovi koje moramo savladati. Svi ovi aktivisti, na primjer David Attenborough koji kog gledamo na programu BBC-a e, Plavo, e, Plavi svijet, Blue World, svi oni doprinose e, našem djelovanju za zaštitu mora. Ali e, ostaje nam mnogo posla. Moramo e, provoditi dugoročne mjere na području ribarstva i zaštiti klime to borbi protiv klimatskih e, promjena. Moramo razvijati plavu ekonomiju. Moramo, međutim, i dalje istraživati, prikupljati znanstvena saznanja o, stanju mora i oceana u Europi. Moramo iskoristiti potencijal mora, e, razvijati ga i e, nastaviti cijeli ovaj proces Potrebni smo svi mi. E, svi zajedno moramo savladavati ove izazove. E, želimo zamijeniti konvencionalna goriva novim izvorima energije. Tu moramo djelovati e, zajedno, svi sektori i područja moraju surađivati. Ova politika mora e, se držati ovih načela koja sam spomenula. E, govorila bih i o rubnim područjima i najudaljenijim područjima svi mi moramo s njima zajedno se boriti protiv e, utjecaja klimatskih promjena na e, njihova područja. E, moramo se boriti za preživljavanje vrsta. Moramo se boriti protiv nestajanja bioraznolikosti. U Portugalu ćemo na Madeiri vjerojatno osnovati još jedan centar za ove aktivnosti. Moramo surađivati sa svim organizacijama, s mladim ljudima e, čija budućnost ovisi o zdravim e, i čistim morima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada ćemo eh, saslušati neke važne dionike. Počet ću sa eh, gospodinom Tijakom eh, Pita Ekunja, predsjednikom Oceano Azul Foundation. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice, poštovani zastupnici, povjerenice Vela, e, dame i gospodo. E, sustav oceana je najkritičniji sustav na našem planetu. Međutim, stoljeće djelovanja čovjeka oslabljuje njegove funkcije, između ostalog sposobnost da održava bioraznolikost ili proizvodi kisik, kao što je već spomenuto. Posljedično, ocean se mijenja u kemijskom i biološkom sastavu, a to ga dovodi u duboku krizu. Mi je još uvijek e, dovoljno ne razumijemo niti percipiramo. Međunarodna zajednica ne iznalazi rješenja za taj problem. 2020. godina postaće godina ne, ne e, uspjeha, nego ja bih, rekla, e, e, ja bih rekao godina nezadovoljstva. Taj negativni osjećaj posebice jak, jak među mladima koji smo mogli i, i vidjeti i čuti od predstavnika mladih. Treba djelovati. Ujedinjene nacije trenutačno razgovaraju o organizaciji između Portugala i Kenije, a o novoj konferenciji u kojoj bismo se bavili implementacijom cilja održivog razvoja 14. No to neće biti kraj eh, našeg eh, djelovanja jer se ti svi problemi neće time riješiti pitanja i problemi su međusobno povezani, klimatske promjene, oceani ili naš model ekonomskog razvoja koji ovisi o ekstrakciji prirodnih resursa planeta ili negativnih učinaka koji taj model ima na oceana. Članice Ujedinjenih naroda imaju mogućnost usvojiti značajan poziv na djelovanje za sve, ali civilno društvo ima i svoju odgovornost. Mi do toga držimo. Naša fundacija radi na tom. E, mi e, e, provodimo održivene ribarske prakse, podržavamo uvođenje plavog gospodarstva. Regionalna vlada Azora zajedno sa našom zakladom prije dvije godine, prije dva mjeseca je odlučila da 15% tog e, dijela bude proglašeno e, morskim zaštićenim područjem. Dakle, 5% cjelokupnog e, područja ove vrste u Europskoj uniji. To je vrlo odvažna odluka odluga koja je važna ne samo za arhipelag i Portugal, nego i za cijeli Atlantski ocean u njegovom sjevernom dijelu. Naša zaklada ne smatra da ćemo naše ciljeve moći pomoći samo e, očuvanjem oceana. Mi moramo raditi i s gospodarstvom jer naš gospodarski model nije kompatibilan sa održivošću našeg planeta. Mi moramo promijeniti taj model, a to znači da moramo početi gledati na prirodu kao na naš pravi kapital, kapital za ljudska društva. Ako priroda postana kapital, onda će, e, onda će se na to gledati drugačije. Gledat ćemo na to kao na dobro ulaganje što znači da će se njime moći na neki način e, trgovati poput recimo obveznica sa Šešela, čime se zapravo e, štite morska zaštićena područja. I u tom kontekstu slično kao što je Unija učinila sa svojom energetskom politikom, postoji područje za razvoj oceana, odnosno poduzeća koji podržavaju održive oceane. Što više odugovlačeno, to će promjena biti radikalnija. Mladi naraštaji pokazuju da im nedostaje strpljenja mnogo toga ovisi o onima koji kreiraju politike, a oni ne djeluju dovoljno, dovoljno brzo. oni ne svačaju kolika opasnost e, prijeti koraljima, koliko prijeti drugim staništima. Sve to dovodi do propadanja okoliša, a to nas može dovodi do začaranog kruga gdje propadanje okoliša dovodi do novih ekonomskih kriza. Hvala vam najljepše. Thank you very much. Now I turn to... Hvala lijepa. Dr. Vladimir Jabinem, izvršni tajnik Oceanografske komisije u UNESCO-u. Izvolite. Hvala. Najprije lijep pozdrav u ime glavne direktorice UNESCO-a. Želim se nadovezati na ono što je rečeno. Ništa neću ponavljati. Globalna dimenzija u ENA i e, znanost u budućnosti oceana će biti moje teme, ali obratit ću se i mladima. Mislim da je zaista divna profesija raditi na oceanima i znanošću vezanom uz oceane. Mislim da će to biti visoko zapošljiva radna mjesta. Što se tiče UNESCO, imamo vodeću ulogu u e, oceanskoj znanosti na globalnoj razini putem UN-a, ali Europa je vodeća sila na razini znanosti. Imamo tri područja koja su tu e, najistaknutija, a to su SAD, Europa i Sjeverni Pacifik. S Europom smo se svrsishodno povezali. Želim isto tako istaknuti i Eurogus, observacijski sustav Europe te vodeću ulogu baza podataka poput Emokneta u Europi. I imamo izvrsnu suradnju sa glavnom upravom Mare i Europskom komisiji na području globalnih projekata koji se tiču mora i oceana. Želimo jednu trećinu isključivih gospodarskih pojaseva do 2030. godine pokriti sa posebnim prostornim planovima za pomorska područja. Kroz istraživanje i inovacije također ćemo doprinijeti kroz obzor Europa, a posebno je obećavajuće područje obzervacija. Što je najvažnije za znanost? Na temelju analiza koje smo nedavno proveli možemo reći da imamo znanstvene podatke o oceanima i o utjecaju na čovječanstvo. Mi znamo koliko oceani mogu apsorbirati ugljičnog dioksida i topline i koliko kisika proizvode. Ipak još uvijek nismo u mogućnosti predložiti dobra rješenja. Situacija nas podsjeća na ono što se događalo na području klimatskih promjena prije nekog vremena. Znanstvene podatke smo imali, ali nismo imali suglasje i zajedničku aktivnost. Sada to trebamo učiniti i na području oceana. Znanosti omogućiti da se pretoči u aktivnost. To želi učiniti UNESCO i doprinijeti održivom razvoju. I to ne putem bilo koje znanosti, već znanosti koja će rezultirati rješenjima, koja će povoljno utjecati na zdravlje i čistoću oceana i mora. Mnogi od vas doprinose propadanju mora, a ja ću vam sada kratko reći koji plan imamo. Kako želimo postići e, postignuća na razini znanosti, prikupljanja podataka, razumijevanja dubokog oceana, E, upravljanja katastrofama vezanim uz oceane i slično. Što se tiče širenja znanja o oceanima, mislimo da ćemo e, kroz pomoć Europske komisije na globalnoj razini postići rezultate. Dakle, sva ta postignuća će doprinijeti rezultatima na razini cijelog društva. Upravljat ćemo priobalnim područjima i oceanima, prostorno planirati pomorska područja. Imat ćemo znanstvenike koji će u profesionalnom svojstvu doprinositi i učiniti oceane profitabilnima, doprinosom um, plavoj ekonomiji, a da pritom oceani ne gube na svom zdravlju. Dakle, to je cilj oceanske znanosti. Uskoro ćemo imati i globalni sastanak u Kopenhagenu u Svibnju o zdravlju mora. Tiago je već ranije spominjao i jednu drugu konferenciju koja će naglasak staviti na aktivnosti koje rezultiraju iz znanstvenih istraživanja. Zato se nadamo da ćemo ostvariti velik doprinos, a imamo i slogan. Oceani su nam potrebni za željenu budućnost. I zato trebamo raditi na znanosti kako bismo imali oceane kakve želimo. Puno vam hvala. Zaista ste nas inspirirali, a sada dajem riječ profesoru Peteru Hercigu koji je izvršni direktor u Geomar Helmut centru u Kilu, Njemačkoj. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Ja bih s vama podijelio nekoliko misli o zdravim i čistim oceanima i morima iz perspektive istraživanja. Govorit ću o onoj brojici koju ste mnogo puta već čuli. 70% planeta Zemlje pokrivaju oceani. To su svi najveći oceani za koje ste već čuli, ali i Crveno more, Crno more, Mediteran, Baltičko more i Sjeverno more. 70% planeta pokrivaju oceani i mora i zato se i nazivamo plavom planetom koja u stvari nije zemlja već ocean. Oceani su nam vrlo važni ne samo zbog e, svoje veličine već i zbog toga što čine najveći ekosustav na planeti. Kao što smo i prije današnjeg dana čuli kisik nam je problem ali oceani proizvode 50% kisika koji udišemo i to putem mikroorganizama koji žive u oceanima. Da nam oni ne čine tu uslugu ne bismo mogli disati niti biti u ovoj prostoriji. To je važna usluga i funkcija oceana. Oceani jednako tako upijaju 30% CO2 koji ispuštamo kroz vlastito djelovanje od industrijske revolucije nadalje. To znači da danas ne bismo govorili o cilju od 1,5 stupnja e, Celzija, već bismo imali stvarnost u kojoj imamo 5 stupnjeva Celzija više temperature. Sve što činimo ima svoju cijenu Naime, zbog upijanja CO2 imamo acidifikaciju mora. Plaćamo cijenu industrijske proizvodnje. Jednako tako oceani apsorbiraju toplinu koju proizvodimo, a i nudi hranu milijardama ljudi. Zbog toga su oceani od ključne važnosti za sve nas. To smo već i ranije čuli. Oceani su i sustav za održavanje našeg planeta na životu poput smo pacijenta u intenzivnoj njegi, njezi. No, mi ne slušamo vlastitog liječnika. E, sve više i više pritišćemo ocean, on je sve kiseliji, koristimo njegov kisik i imamo već područja sa minimalnom razinom kisika. Uz to oceani se zagrijavaju, a mi ih stalno zagađujemo postoje različite vrste onečišćujućih stvari, organske, kemijske i tako dalje. Onečišćujemo i bioraznolikost. Nismo još niti otkrili svu bioraznolikost oceana, a već smo ju oštetili. Govorili smo ovdje i o izlovljavanju i o invazivnim vrstama, što također predstavlja probleme imamo novi problem s kojim će se zemlja suočiti, a to je da ćemo 2050. godine na ovoj planeti imati 10 milijardi ljudi, 50% više nego danas. 50% više stanovništva, treba će 50% više hrane, energije i resursa. Nešto od toga morat će biti temeljeno na oceanima. Zbog toga je pritisak na oceane sve veći i veći. Moramo se s time nekako uhvatiti u koštac. Zdravi oceani za zdrave ljude. To je nešto zbog čega moramo imati ne samo bazična istraživanja, već istraživanja usmjerena na iznalaženje rješenja. Moramo se koordinirati na znanstvenoj razini i imati ciljana financijska sredstva kako bismo sve to postigli. Europa bi trebala bolje upravljati sa aktivnošću spašavanja oceana za sljedeća nadolazeća pokoljenja. A sada ću biti i provokativan. Ja se od uvijek pitam zašto imamo Europsku svemirsku agenciju, a nemamo Europsku oceansku agenciju, agenciju za oceane. Radi se zaista o prioritetnom pitanju, mi cijelo podne o tome razgovaramo i to je zaista nešto što treba biti riješeno. Vrijeme je za veću vidljivost, vodstvo i više aktivnosti EU-a kada je riječ o spašavanju oceana i mora. Hvala. Puno hvala. Došli smo do kraja ovog panela. Zahvaljujem svim sudionicima i sudionicama. Mi smo pokušali ocrtati jednu cjelovitu sliku o stanju mora i oceana i kako ih štititi. To je ozbiljna tema i čini mi se da smo vam to i prenijeli, iako smo imali nedostatak vremena. A sada pozivam kolegu Henkela koji je potpredsjedatelj parlamentarnog odbora za istraživanje i energetiku. Otvaramo sljedeći panel na temu održive plave ekonomije. Hvala. European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved